Uh, Dobar dan, dragi kolege. Prije samog glasanja imam priopćenje. Nadležne vlasti u Velikoj Britaniji su rekli da će pokojnog gospodina Bradburna zamijeniti novi kolega u skladu s pravilnikom i a 41. E, dakle, gospodin, e, Dalton e, dolazi kao novi kolega. Pozdravljam novo izabranog zastupnika. I gospodin Dalton će zasjedati od sada u ovom parlamentu i uživati sva prava ako je prethodno potpisao odgovarajuću izjavu o tome da nema e, sukoba interesa sa tim da bude zastupnik u Europskom parlamentu. Prazimo na glasanje. Prvo izvješće, izvješće gospodina Ferreire. Na dvije minute riječ ima izvjestitelj. Hvala lijepa.